Schönen guten Morgen, dobro jutro, dragi kolege, dame i gospodo. Pozdravljam vas na ovoj našoj sjednici. Dnevni red možemo usvojiti ako nema nikakvih prigovora. Ne vidim da ih ima, znači usvojeno Ukoliko nema prigovora, onda možemo odobriti i zapisnike sa sjednice održenih 25. i 26. travnja, te 12., 23. i 24. svibnja ove godine. Vidim da ni ovdje nema prigovora, onda je to odobreno. Zatim priopćenja predsjednika, za sada nema ništa. A zatim slijedi priznavanje profesionalnih kvalifikacija u unutarnjoj plovidbi, izvjestiteljica Gizina Meissner i sada dajem gospođi Majsner riječ. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Dobro jutro svima. Danas se radi o kvalifikaciji unutarnjoj plovidbi. To je vrlo tehnička tema, ali je vrlo važna tema jer svi mi znamo da pokušavamo ostvariti e, veći promet u unutarnjoj plovidbi i rasteretiti ostale prometnice i naravno ako želimo u budućnosti imati više brodova onda su nam potrebni i kvalificirani ljudi, dobro kvalificirano osoblje i trenutačno sada imamo ovdje manjak jer e, posada je relativno stara na brodovima i čini se da trenutačno to nije privlačno zanimanje, znači mladi nisu zainteresirani za njega i ne samo to je problem e, zašto odnosno razlog zašto se sada ovime bavimo, već i zato što to ima smisla u smislu mobilnosti radnika. E, želimo jedinstveno obrazovanje u svim državama članicama. Naravno da pri tome moramo uzeti u obzir e, koja su znanja potrebna, moramo uzeti u obzir e, individualne karakteristike svake pojedine rijeke i koje tu poteškoće postoje, ali mislim da je vrlo važno da malo pomalo svugdje u Europi ujedinimo ovo zanimanje u različitim kategorijama kada se radi o prevozu robe ili putnika i zato je jako dobro da se danas bavimo ovom temom. To je prvi puta da to činimo i e, u iduće e, vrijeme ćemo imati sastanke izvjestitelja u Sjeni te ćemo potom izraditi izvješće i mislim da će ove godine to izvješće biti gotovo. Sada sam već stigla na kraj i to je moj cilj i veselim se svim doprinosima vezano uz ovu temu. Hvala. Hvala. Iznimno danas imamo nekoliko stručnjaka kao prvo, gospođa Terezija Hakštajn. E, evo, izvolite, gospođo, imate riječ. Zahvaljujem što ste me pozvali na ovaj sastanak. Doista smo zadovoljni što s vama možemo raspodijeliti naše podijeliti stajalište o ovom prijedlogu. Kao što je gospođa Majsner već rekla, radi se o doista važnom prijedlogu za cijelokupnu industriju. E, mi predstavljamo vlasnike i operatere teglenica u Europi i voljela bih naglasiti da je ovaj prijedlog nešto što datira zapravo na prvu inicijativu naše udruge EBU-a 2004. godine kada smo već zatražili usklađenje kvalifikacija iz istih razloga iz kojih je izvjestiteljica navela. Dakle, zbog nedostatka kvalificiranog osoblja u tom sektoru te kako bismo mogli zajamčiti visoke sigurnosne standarde. Zbog toga toplo pozdravljamo ovo izvješće i prijedlog komisije koji je pred nama. Međutim, također moramo se pobrinuti da i u kontekstu tog novog prijedloga koji želi ostvariti bolju mobilnost radnika diljem Europe i uvesti sistem zajedničkih nadležnosti, a ne koji se temelji samo na osposobljavanju da je to nešto što bi trebalo privući mlade, ali možda i ljude koji se ne nalaze u tom sektoru kao ovoj industriji. Zajedno sa sistemom koji će se temeljiti na kompetencijama, e, ovako se pokušava i privući nove ljude u profesiju. Što se standarda samih po sebi tiče, potrebno je naglasiti da za EBU u ovom sektoru koji je poznat kao najsigurniji oblik prevoza da je vrlo važno zadržati te sigurnosne standarde. Primjerice za prevoz opasne robe u Europi jedan od najvažnijih načina prevoza opasne robe su upravo plovni putovi i zna se da oni imaju najviše sigurnosne standarde. To je nešto što moramo zajamčiti, ali tu je uključen i putnički prevoz. Iz tog razloga naglašavamo koliko je važno eh, raditi u uskoj suradnji sa onima koji imaju potrebno iskustvo u sektoru. Tu mislim na odbor SESNI koji je uspostavljen između Europske komisije i CCNR-a kako bi se omogućilo poštivanje standarda eh, ne samo za ovo, već primjerice i za tehničku direktivu koja je već usvojena u parlamentu i vijeću I u skladu s tim pristupom također je važno imati standarde i za ovo ovdje kvalifikacije stručnjaka u tom polju. Dakle, tu uključujemo komisije za riječnu plovidbu, sektorske stručnjake i za nas je to doista od ključne važnosti kako se ne bi razvodnilo niti jedan standard. Druga stvar koja je od važnosti sektora je izbjegavanje svojevrsnog izbora certificiranja, također kako bi se održali snažni sigurnosti standardi koji trenutno postoje. Dakle, željeli bismo izbjeći primjerice izdavanje svjedočbi onih država članica koje nisu primjerice upoznate sa sistemom osposobljavanja i obrazovanja i samom plovidbom. Dakle, željeli bismo da se u tom području navedu određena ograničenja kako bi države članice koje nemaju unutarnje plovne puteve, odnosno kako bi mogli izdavati svjedočbe samo u suradnji sa onima koji imaju takve mogućnosti, takvo iskustvo, ponovno kako bi se zajamčili sigurnosni standardi. Zaključno, kako bismo zaštitili e, ta, te dvije osnovne stavke točke interesa, toplo pozdravljamo prijedlog, no također pozivamo sve uključene stranke e, da zajamče visoke sigurnosne standarde u uskoj suradnji sa institucijama o kojima se radi, dakle dožbama za e, komisijama za plovidbu i CCNR-om, Središnjom komisijom za plovidbu, Rajnom, koje su središnja tijela koja žele zajamčiti najvišu razinu standarda, a što je i cilj samog prijedloga, te dakle kako se izbjegava u koliko je to moguće mjeri e, izbor između certifikatora. Hvala. Hvala. A sada slijedi Marijam Šafar iz e, Centralne središnje komisije za plovinu. Izvolite, imate riječi. Hvala vam lijepo, također u ime Federacije europskih prevoznika zahvaljujem se svime što ste nas saslušali. Dakle, ETF, sekcija za unutarnje plovne putove, toplo pozdravlja ovu direktivu. Radi se o rezultatu višegodišnje intenzivne suradnje sa svim dionicima, europskim organizacijama poslodavaca, posloprimaca, komisijama, vladama i centrima za osposobljavanje i obrazovanje. Kao što svi znate, unutarnji plovni putovi i taj sektor u Europi suočava se sa mnogim izazovima. Osobito onim demografskim. Prosječna dob e, kapetana plovidbe je preko 50 godina, u nekim područjima preko 55 godina. Također, e, sve veći e, volumen prevoza i ta aktivnost e, nešto što trebamo prepoznati. Sve veća industrija kruzinga industrijom također treba preko 4000 e, članova poslode kako bi mogli upravljati na siguran način preko 300 brodova. Unutarnji plovni putevi kao jedan održiv oblik prevoza koji uzima u obzir i zaštitu okoliša treba biti u potpunosti integriran u globalni lanac nabave i biti u mogućnosti što se tiče putnika i tereta da preuzeti veći dio, veći postotak cjelokupnog tržišta. U proteklim desetljećima posvjedočili smo mnogim promjenama u industriji, modernizacija, automatizacija također su dale svoj obol sektoru i ti novi elementi također zahtijevaju nove kompetencije, nove vještine. Kako bi se sektor mogao nositi sa svim ovim izazovima, on mora biti održiv, mora biti privlačen, a poštivanje članova posade je jedan od ključnih elemenata toga. Dakle, ova direktiva je temeljac za uspostavu usklađenog usklađenih kvalitativnih kompetencija i vještina za cjelokupni sektor na razini Europe i također će doprinijeti olakšavanju radne mobilnosti i naravno povećati cjelokupnu privlačnost. Također privest će kraju nezakonite prakse koje prijete jednakim uvjetima koje svi trenutno uživaju i poslužit će kao još jedan gradivni blok u smjeru modernog, standardiziranog sektora koji nudi kvalitetno osposobljavanje i obrazovanje. Za ETF krajnji cilj ove direktive mora ostati jedan cjelokupni sistem koji se provodi na svim europskim plavnim putovima bez iznimki. Moramo izbjeći dvojni sistem i ne možemo praviti razliku između povezanih ili nepovezanih plovnih puteva. Dakle, to bi sve trebalo biti obuhvaćeno jednom direktivom, transparentnom, harmoniziranom direktivom, instrumentom koji će biti lak za provedbu, razumljiv i lak za nadzor. Ukoliko dođe do bilo kakvih problema, možda možemo predvidjeti tuga prijelazna razdoblja kako bi državama članicama omogućili više vremena da na odgovarajući način provedu direktivu. Tijekom prvog čitanja, međutim, tekst direktive po nama ima određene nesavršenosti. I ako pogledamo od drugog članka, ima cijeli jedan dugi popis iznimaka, izuzeća i za nas netransponiranje u nacionalno zakonodavstvo samo će dovesti do pravne nesigurnosti u budućnosti moramo biti svjesni da za sektor unutarnjih plovnih putova nemamo zakonodavstvo drža o zastavi broda, tako da jednoobrazno zakonodavstvo za cijelu Europsku uniju je jedino rješenje da se u budućnosti izbjegnu problemi. Dakle, bilo kakva izuzeća od 35. članka za nas se smatra neprihvatljivim. Svako takvo izuzeće ide protiv osnove direktive, a to je poboljšanje mobilnosti radnika diljem Europe. Postoji nekoliko sitnih stvari koje bismo željeli spomenuti u trećem članku. Pojam drugih osoba se uvodi dakle, uz članove posade palube koji je kvalificiran za poduzeti mjere u hitnim situacijama na putničkim plovilima. Za nas definicija te druge osobe trebala bi biti jasno definirana kao druga osoba koja služi na brodu. U desetom članku spominje se da je maksimalna valjanost certifikata da bi bilo moguće produžiti sa 10 na 15 godina, a ETF smatra da bismo to razdoblje željeli ograničiti na 10 godina. Dakle, želimo da ti certifikati ostaju što je bliže moguće e, stvarnom stanju stvari. Hvala. Zahvaljujem. Idući govornik je Rim iz Edine, edukacijske mreže za unutarnje plovidu. Izvolite, imate riječ. Dobro jutro svima. Jedina edukacijska mreža škola za unutarnju plovidbu je e, vrlo zadovoljna ovim prijedlogom. Mi od početka podupiremo ovaj prijedlog i veselimo se što se radi o prijedlogu koji se temelji na iskustvu i da sada prelazimo na sustav koji se temelji na kompetencijama. Znači ne radi se samo o iskustvima koje smo prikupili do sad, već se radi i o e, ponašanju pojedinačnih članova posade i e, na taj način možemo potaknuti e, da se odgovornije ponašaju. Što se tiče obrazovnog sektora, vrlo je važno vrlo je važno da imamo jasnu direktivu. Jer na taj način svaka obrazovna ustanova će tu direktivu moći transponirati u kurikulum i e, onda bismo imali jedinstven rezultat za cijeli sektor, cijelom sektoru, svejedno gdje se nalazite u Europi. Znači onda možemo polaziti od toga da ako netko završi ovakvu školu da je doista i kompetentan. Stoga ne shvaćamo baš sasvim da se na nekim mjestima u direktivi govori o mogućnosti pismenog ispita. To bi bilo moguće samo u kombinaciji s sa ispitom vještina i to nas pomalo brine. Mislim da postoji još prostor za poboljšanje ovog prijedloga. Nadalje, direktiva govori i o tome da se E, ona ograničava samo na članove posade palube, znači ne radi se više o onima koji rade negdje u bunkerima i tako dalje. Naime, znamo da u Europi postoje posade sa različitim zadacima, znači oni mogu raditi na palubi ili na mostu ili u strojarnici. i to je nešto gdje mi smatramo da e, zapovjednika treba obrazovati i u tom smjeru, a ne samo u područjima koje su ovdje konkretno navedena za zapovjednika. Stoga bismo predložili da se zapovjednik obrazuje u svih sedam navedenih područja. kako bi izbjegli da u svakoj državi članici e, se ova direktiva tumači na različit način i na taj način e, poluči različite rezultate, bismo predložili europski sustav za osiguravanje kvalitete. Znači što doista znači ta kvaliteta? tako da oni koji rade u ovim školama imaju jasne smjernice prema kojima se mogu orijentirati. Zatim, to je već rečeno da se ova direktiva usmjerava na kompetencije. Znači, morate moći dokazati da u smislu direktive e, ste kvalificirani za izvršavanje određenih zadataka. No, kada pogledamo druga područja rada ili druge discipline, to ima dosta e, ljudi koji e, žele iz drugih područja prijeći u ovo, a, tu se navodi kao uvjet da moraju već imati pet godina iskustva prije nego što započnu obrazovanje. Trebali bismo govoriti znači o obrazovanju odraslih. E, tu govorimo o odraslima koji su e, koji imaju najmanje 21 godinu, koji su e, apsolvirali neko drugo obrazovanje i koji nemaju puno iskustva. Mislim da bismo trebali govoriti i o ovome sektoru. Ne vidim nikakav problem u tome da te osobe obavljaju pet godina nešto drugo, neke druge zadatke, jer u načelu je svejedno u kojem području će skupiti iskustvo. Mislim da na to treba obratiti pažnju. Puno hvala. A zadnji, i, zadnji govornik je gospodin Jakuš iz um, komisije. Izvolite, imate riječ. Hvala vam, zahvaljujem što ste nam dali priliku obratiti vam se kao središnjoj komisiji za plovidbu Rajnom, CCNR-u i što možemo dati svoje mišljenje, svoj stav o ovom nacrtu direktive o profesionalnim kvalifikacijama u riječnoj plovidbi. U riječnoj plovidbi međusobno priznavanje kompetencija i kvalifikacija ima zapravo dugu tradiciju. 1922. CCNR je postigao prvi sporazum sa svojim državama članicama koje predstavljaju luke duže rajnu kako bi dozvola za zapovjednika broda bile međusobno priznate. I u tom duhu Europska unija je preuzela priznavanje e, svjedočbi diljem Europe, uključujući one za ranju sa direktivom 9650. Ovaj sistem sada će biti zamijenjen pristupom koji se temelji na kompetencijama prateći inovacije do kojih je došlo u riječnom sektoru, primjerice što se tiče UNPA, što se goriva tiče, što se tiče sigurnosti u putničkom prijevozu, isto tako sa uvođenjem e, stručnjaka za putnički prijevoz. I dakle, to su sve pitanja koja se razvije unutar CCNR-a i to na europskoj razini. Dakle, ponosni smo bili što smo doznali da u razmatranjima i raspravama između vijeća i komisije uključen je veći broj kompetencija koje su već poznate na području Rajne, te koji je dodan u aneksima Europske direktive kao kompetencije. Sa zadovoljstvom ćemo nastaviti našu suradnju sa Europskom komisijom u razvoju standarda za detaljno opisivanje kompetencija kao što je predviđeno u direktivi. Imamo nekoliko stvari koje nas brinu, osobito u uvodu, prvom uvođenju europskih kompetencija za članove posade. To će naravno biti još nek, jedna vid dodane vrijednosti za europsku mobilnost i tu ćemo rado sudjelovati sa svim partnerima i institutima u ovom polju kako bismo zajednički mogli raditi na standardima u tom polju. Kako na operativnom polju, a tako i na polju upravljanja zapovjednika broda. Dakle, doista smo sretni što zajednički možemo sa socijalnim partnerima raditi na tim standardima. Isto vrijedi i za autorizacija je predviđena ovom direktivom, kao što je izvjestitelj spomenuo, postoje određena polja koja moramo, zakonodavci moraju pomnije malo razmotriti i mi ćemo biti e, doista smo zadovoljni što smo uključeni u dijalog sa svim dionicima i što imamo usku suradnju sa komisijom koja će kasnije biti zadužena za provođenje ovih standarda kroz delegirane akte. Također, želimo se pobrinuti da se standardi sigurnosti, sigurnosti neće razvodniti, jer to svakako nije cilj naših država članica, svi u sektoru će se sa time složiti. Također smo slušali ETF koji kaže da će ova direktiva zapravo biti kamen temeljac za kvalitetu diljem Europe i zbog toga smo doista sretni što i poslodavci i zaposlenici mogu doprinijeti standardima na kojima mi trenutno radimo. Radit će se doista o ambicioznom radu koji nam prethodi. Vremenski okvir je također prilično ambiciozan. I vjerujemo dakle, da će biti potreban jedan zajednički napor osobito kada govorimo o podršci stručnjaka iz škola diljem Europe, kako bi dakle svi doprinijeli sa svojim stajalištima i kako bi naravno poštovali e, posebne sustave obrazovanja i uključili sve svoje najbolje prakse u jedan, jedan zajednički europski e, sistem koji se temelji na kompetencijama. doista smo sretni što možemo biti sastavnim dijelom toga i naravno pomoći ćemo parlamentu kako god možemo ako e, postoji bilo kakva potreba za podrškom pitanja i dakle sa zadovoljstvom danas započinjemo s tim procesom. Hvala. Zahvaljujem što ste se svi držali i vremena. A sada vi mene izvolite imate riječ. Puno hvala. Moj kolega Renu danas, nažalost, nije mogao doći na ovaj sastanak. On je izvjestitelj u Sjeni i zamolio me da danas iznesem ovdje njegova pitanja. Kao prvo želim se pridružiti komplimentima. Mislim da je ovaj prijedlog vrlo dobar i zadovoljni smo e, izlaganjima stručnjaka. Već jako dugo radimo na profesionalizaciji ovog sektora jer želimo dobro obrazovano osoblje i želimo njima dati šansu da jednostavnije nađu zaposlenje diljem Europske unije. Što se tiče ovog prijedloga, izgleda da još postoji zabrinutost zbog nedostatka osoblja. Naravno, to je vrlo važna tema. Želimo da ovaj sektor postane značajniji i zato je manjak osoblja vrlo važno pitanje. Stav komisije je da se ovdje trebamo držati kompetencije, da se trebamo usmjeriti na njih i da trebamo poboljšati obrazovanje. Naravno, to podupiremo. No, imamo još nekoliko pitanja, naime pet ukupno. Kao prvo, određivanje pojma unutarnje plovidbe, odnosno unutarnjih putova. U direktivi gdje se radi o tehničkim uvjetima, se govori o različitim zonama koje se definiraju što se tiče ovih ruta. No, zašto se te zone ne spominju u prijedlogu direktive? To je naše prvo pitanje. Zatim drugo pitanje. Imamo li sad doista za sve članove posade palube, neovisno o stupnju obrazovanja, E, kvalifikacijski okvir? To je znači pitanje. Ne bi li bilo moguće da za sve te članove e, navedemo, znači imamo toliko i toliko osoblja sa tom i tom kvalifikacijom, znači da ih objedinimo. Zatim treće pitanje. Bili bilo moguće da ono vrijeme koje je provedeno na simulatoru da se to također uračuna u vrijeme obrazovanja, jer to je u stvari trening. Ja sam čuo nešto o pismenim ispitima, no mi se pitamo bismo li mogli to vrijeme provedeno za simulatorom također mogli uračunati u vrijeme obrazovanja. Zatim međusobno priznavanje kvalifikacija. To je odličan instrument no je li on od značaja i za socijalna prava pojedinih članova posade? I za kraj, kakva je situacija e, po pitanju e, sezonskog zaposlenja? Znači oni koji su samo u sezoni zaposleni, da li su oni isključeni? Da li oni e, spadaju pod ovu direktivu? Puno hvala predsjedavajući. Hvala. A sada Ana Klaudija Tapadel. Izvolite imate riječ. Puno hvala gospođi izvjestiteljici na prezentaciji. Hvala Gezina, hvala na informacijama koje smo čuli od stručnjaka. Vrlo su korisne i pomoći će nam u izradi ovog izvješća. Istina je da unutarnji putovi da oni istovremeno imaju vrlo važnu ulogu za okoliš jer to je održiv način održiv e, oblik prometa, e, ali naravno potrebna su nam vrlo jasna pravila za unutarnju plovidbu i zato smo upravo danas ovdje. Ta pravila bi trebali osigurati jedinstvenu kvalifikaciju za one koji rade u ovom sektoru. Stoga pozdravljam napore Europske komisije da izradi zakonodavni okvir kako bi došlo do usklađivanja. A što se tiče certifikacije i poboljšanja u području međusobnog priznavanja kvalifikacija, mislim da to ide u dobrom smjeru. I to je europska filozofija i to će sve doprinijeti tome da ovo zanimanje postigne veću atraktivnost i dugoročno gledajući. S obzirom da već imamo e, dosta zakona u ovome području, mislim da neće biti problema u usklađivanju zakona. To je jako dobro, jer to znači da e, nam neće trebati jako dugo vremena, za, jako puno vremena za to. No želim naglasiti dvije stvari i nadam se da se možemo usredotočiti na njih. Prva stvar se odnosi na e, vodene putove sa visokim rizikom mi smo e, predstavili jednu studiju koja e, ukazuje na to da e, radna snaga pati zbog toga što nema jasno definiranih rizičnih područja. Zato su nam potrebna vrlo jasna pravila, vrlo jasne definicije. Ne postoje još dovoljno jasne upute o River Information Services, znači o riječnim uslugama, informacijskim uslugama i zato bi trebali i dalje raditi na tome kako bi države članice mogle ispuniti sve uvjete i kako bi e, mogle zadovoljiti i e, sve propise sukladno članku 8. E, također, države članice trebaju izraditi pravila vezano uz rizična područja, zato e, tu e, se javljaju dodatni troškovi i to također treba uzeti u obzir. To je jako važno pitanje. Zatim, zadnja točka koju danas želim naglasiti se odnosi na međusobno priznavanje posada i to od strane rajinske komisije. Naravno, postoje visoki standardi, to nitko ne spori, to je, te standarde izradila komisija kroz e, sustave certificiranja za brodove, no mislim da e, bismo trebali pojednostaviti e, metode za priznavanje dokumenata. Mislim da nam je potrebna manja količina birokracije, to bi smanjilo količinu vremena koju trošimo na priznavanje ovih certifikata i to bi dovelo do veće mobilnosti. Puno hvala i nadam se da ćemo i dalje ovako dobro surađivati kao do sada, jer do sada smo doista dobro radili na ovom izvješću. Puno hvala. Hvala. A idući govornik je Petar Vandal. Izvolite, imate riječ. Hvala. Ovaj prijedlog vrlo je zanimljiv. Ono ovaj prijedlog vrlo je zanimljiv. E, jako je važno da iskoristimo iskustva vezana uz same kompetencije, ali bitno je da se isto tako te kompetencije dobro vide i u programu obrazovanja. Htio bih usmjeriti pozornost na središnju komisiju za plovidbu Rajnom. Pitanje za komisiju odnosi se na prijedlog na točku broj 6, odnosno članak 6 prijedloga. Radi se o posebnim zahtjevima koji se mogu postaviti e, pred zapovjednike brodova kada se, kada plove vodama sa posebnim karakteristikama. Kad je riječ o Rajni, budući da na Rajni uz Rajnu e, se nalaze brdovita područja, znači gdje, gdje je zona opasna, jako je dobro poznavati, važno dobro poznavati rute i bitno je da posada ima posebne licence, dozvole koje se odnose na takvu vrstu e, plovidbe. Što će biti s dodjelom takvih licenci ili dozvola? Takve dozvole bi trebale izdavati države ili možda komisija CCNR. Dakle, to je moja, moje prvo pitanje koje se odnosi na Rajnu, plovidbu Rajnom. Drugo, simulatori. Malo niže u prijedlogu radi se o članku 19.2 gdje se kaže da, da će komisija putem delegiranih akata imati pravo davati dozvole, odobrenja za simulatore. Dobro je više raditi sa simulatorima, ali simulacija e, plovidbe rajnom je važna i u smislu da mora poštovati i mišljenje CCNR-a. Pa me zanima da nam komisija kaže tko će u ovom području biti nadležan. Osim pitanja vezanog uz Rajnu, ima još jedno pitanje vezano uz sadržaj koje me muči. Radi se o članku 10.5. Tu se predviđa razdoblje od 10 godina. Volio bih da nam komisija kaže zašto su zadržali to razdoblje od 10 godina. To je okrugla brojka, dobro to izgleda, ali može li nam komisija objasniti iz kojeg razloga su zadržali to desetogodišnje razdoblje. Evo, toliko, gospodine predsjedniče. Izvjestitelj kao i A, kao i ja, e, ima dugo iskustvo u e, unutarnjoj plovidbi. Uh, Puno hvala govornik Kit Taylor. E, hvala. Na ovaj način E, ćemo zamijeniti e, velik e, niz regionalnih akata. Mislimo da će ovo dovesti do pojednostavnjivanja i uzajamnog priznavanja. Drago mi je što smo čuli danas stručnjake i ni, primijetio sam da nisu možda prisutni svi važni predstavnici sektora. I stoga mi je drago da smo čuli mišljenje Inland Navigation Europe, odnosno Europske udruge za unutarnju plovidbu. Imam pitanje za stručnjake, a to je što misle o minimalnim zahtjevima vezanima uz znanje i edukaciju koji se odnose na prijevoz putnika i sigurnost plovidbe, dakle u sadašnjem prijedlogu. Danas tijekom sastanka ćemo razgovarati još više o putničkom prijevozu. Zanima me mišljenje stručnjaka o tome što bi trebalo biti navedeno vezano u standarde za hitne situacije te e, postupanje i skrb za osobe s invaliditetom i sa smanjenom mobilnošću. Mislite li da je analiza učinka komisije dovoljna ili možda nešto još nedostaje? I imate li još neke komentare vezane uz ovu temu? Kad je riječ o pitanjima za komisiju, pitanjima za komisiju, mislim da bismo trebali zapravo u budućnosti trebali izbjegavati ovo dvostruko reguliranje. Treba izbjegavati dupliciranje E, posla te nametanje dodatnog administrativnog opterećenja državama članicama. Pa me zanima što komisija misli o mogućnosti uspostave Europske agencije za unutarnju plovidbu koja bi na neki način e, razjasnila pitanja i na neki način uvela sigurnost vezano uz ovu temu. A tu su i neki drugi važni akteri poput Središnje komisije za plovidbu burajnom. I na kraju, zanima me što mislite o sektorskim dijalozima vezano uz pitanja koja se odnose na eh, dnevnike, odnosno različite vrste elektroničkih evidencija s ciljem uspostave istih e, pravila za sve. E, veselim se suradnji s izvjestiteljem i nadam se da ćemo iz ovoga izvući, dakle iz ove direktive izvući nešto korisno. Hvala, a sada reći ima gospođa Izabel de Monte. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala izvjestiteljici i hvala stručnjacima koji su dobro objasnili e, svoje mišljenje o nacrtu ove direktive. Mislim da je za mobilnost radnika jako važno da se osigura bolja potpora i veća sigurnost i bolja potpora radnih mjesta, te osigura bolji razvoj unutarnjeg tržišta. Kad je riječ o sadržaju, samo nekoliko komentara. Prvo, radi se o direktivi. Dakle, ostavljamo prostora državama članicama da je prilagode vlastitim specifičnim situacijama, ali isto tako treba izbjegavati pretjeranu fleksibilnost tamo gdje ona nije potrebna. Kao što je već rečeno, u sustavu izuzeća u sustavu izuzeća mislimo da bi trebalo izbjegavati pravnu nesigurnost, pa bih voljela da se to malo razjasni. Imam jedno pitanje koje se odnosi na E, ocjenjivanje izuzeća. Možda se trebamo osloniti na iskustvo u plovidbi, a ne općenito na iskustvo rada u ovom području. Drugo, kad je riječ o obrazovanju, odnosno osposobljavanju, govorimo o članku 17, države članice e, šalju obavijest o popisu obrazovnih programa ili programa osposobljavanja. Pa kako osigurati da postoje jamstva kvalitete i kako se može osigurati, odnosno zajamčiti kvaliteta rezultata? Hvala, sada nekoliko pitanja. Hvala, sada imamo nekoliko pitanja za stručnjake. Možda bi stručnjaci mogli, ako žele, kratko odgovoriti na njih. Einer ah, nach der anderen, Frau Therese Hagsteiner. Prvo gospođa Therese Hagsteiner, izvolite. Puno vam hvala na potpori i na svim pitanjima. Zapisala sam neka pitanja koja koja ste postavili. S jedne strane jako podupirete ovaj pristup, ali istovremeno ste zabrinuti zbog nekih stvari. Mislim da su brojna pitanja e, usmjerena samoj komisiji, ali kad je riječ o primjerice, možda da krenemo od ovih zadnjih pitanja, tako je lakše. Dakle, pitanje vezano uz putničke brodove i standarde za trgovačke odnosno standarde vezane uz e, osobe sa smanjenom mobilnošću. Mislim da sada već postoje vrlo visoki standardi. Već i sada se doista čini sve da bi se zajamčili najviši standardi u ovoj industriji. I mislimo da su oni dostatni kad je riječ o administrativnom opterećenju, to je također nešto što bismo željeli izbjeći, to je nešto čime se trebamo pomno pozabaviti. I još jedno pitanje koje smo čuli nekoliko puta od zastupnika odnosi se na, na, na pitanje definiranja čimbenika rizika te e, strogih pravila vezano uz izuzeća. Za nas, za industriju, važno je da se zadrže specifična pravila za ovu industriju. I suprotno mišljenju naših kolega, za nas je bitno da postoje određena područja gdje bi se zajamčio još možda i viši standard vezano primjerice uz neku Um, još veću veće kvalifikacije za slučaj nezgode ili nesreće. Uzajamno priznavanje kvalifikacija mora podrazumijevati pridržavanje standarda CCNR-a e i na, na to se treba dalje nadograđivati. Treba naravno smanjiti e, administraciju, odnosno birokraciju. Zatim simulatori, mislim da je i tu situacija jasna. Dakle, s jedne strane treba uvoditi iskustvo i treba koristiti modernu tehniku poput simulatora, ali to je nešto što treba se provoditi e, zajedno, paralelno s praktičnim osposobljavanjem na plovilima i naravno treba pritom se pridržavati sigurnosnih standarda. Gledam dakle, jesam li odgovorila na sva pitanja koja su postavljena. Pa mislim da jesam. Evo pa ću tu stati. Zahvaljujem. A sada slijedi gospođa Mirjam Šafard. Izvolite, imate riječ. Well, thank uh, Puno vam hvala. Moram reći da sam dosta zadovoljna komentarima, povratnim informacijama i pitanjima koja su nam upućena. Naravno, naš stav prema nacrtu direktive malo je obuhvaća veći broj pitanja od onih koje sam iznijela u uvodu, ali drago mi je da je spomenut digitalni tahograf u industriji, jer mi kao predstavnici radnika mi smo, bismo doista htjeli da se to uvede zajedno sa nekim drugim inicijativama. To je nešto što može pomoći održivosti i atraktivnosti naše industrije. Jedna od stvari da se to postigne je uvođenje instrumenata kojima se prati njihov rad na plovilima. Tako da mislim da je ovo doista jako razuman komentar. I to je područje koji nas zanima. Zatim postavljeno je pitanje o tome kome je namijenjena ova direktiva. Za nas bi bilo idealno da se sve sve funkcije na brodu obuhvate ovom direktivom, uključujući i nepomorsku, pomorski dio posade. Vrlo često se oni nazivaju sezonskim radnicima i činjenice da e, oni dobivaju ugovore na do devet mjeseci, ali doista oni odrade u tih devet mjeseci više radnih sati nego svi mi ovdje u 12 sati. Tako da za nas oni nisu sezonski radnici, njima, za njih je potrebno predvidjeti e, pristojne uvjete e, rada i pristojnu plaću. I to je nešto što također treba uzeti u obzir. Kad je riječ o simulatorima, o tome smo čuli više pitanja, treba biti otvoren. Mislim da je trenutak da se u unutarnjoj plovidbi uvrste neki moderni alati. Simulatori su moderan način za poučavanje pojedinih vještina i kompetencija. Ako ljudima osigurate moderne nastavne materijale i instrumente, samim time da i osposobljavanje treba trajati kraće. To ne znači da nije potrebno praktično e, iskustvo u plovidbi. Ne, to je nešto potpuno drugo, ali mislimo da je potrebno uvesti simulatore. Također, e, kolega kolega isto tako spomenuo kompetencije koje se navode u ovoj direktivi, o tome je govorio moj kolega Rob Van Rem, mi mislimo da bi svih sedam kompetencija bilo uvršteno u direktivu, a ne samo tri kompetencije iz članka 3. Evo tu ću stati. U našem, e, našem dokumentu koji smo pripremili napismeno ima više detalja, ali tu ću stati. Puno hvala, a sada gospodin Ren ima riječ. Izvolite. Pokušat ću odgovoriti na neka pitanja. Treba li educirati sve članove posade ili ne? Do sada se ova direktiva e, bavila isključivo operativnom posadom i odnosno zapovjednicima brodova znači zapovjednik, kapetan broda. Spomenuo bih još nešto što sam prije zaboravio. Ova direktiva odnosi se isto tako i, na sigurnost radnika u ovome sektoru. Treba unaprijediti sigurnost unutarnje plovidbe. Isto tako, osoba koja nema nikakvih nikakvog znanja o ovom sektoru i sigurnošću i o sigurnosti unutarnje plovidbe po nama ne bi trebala uopće stupiti na brod. Primjerice, za, za zapovjednike tu ne postoje nikakve posebne, e, posebni kriteriji. Mislimo da je minimum da oni koji žele raditi na brodovima da su upoznati s rizicima i sa sustavom sigurnošću na na brodovima koji plove unutarnjim plovnim putevima. Tako da mislimo da je potrebno organizirati edukaciju u tom smislu kad je riječ o simulatorima za potrebe osposobljavanja. Mi imamo model E, osposobljavanja. I ta, načina, ta načela možemo primijeniti putem programa osposobljavanja korištenjem brodova koji su namijenjeni edukaciji, ali i korištenjem simulatora to će privući osobe koje su zainteresirane za ovakvu vrstu e, osposobljavanja i na taj način e, to možemo, tome možemo prilagoditi i certifikate, odnosno svjedočbe. Imamo već neko vrijeme projekt sa CCNR-om i jedan je dokument napisan koji se odnosi na funkcioniranje simulatora a u jednom drugom projektu postoje, načinjena su pravila koja se odnose na simulatore. Simulatori trebaju biti doista jako slični stvarnosti. I to ne vrijedi isto ta, samo za potrebe e, osposobljavanja, već i za provjeru e, posjedovanja određenih kompetencija. E, kad je riječ o putničkim brodovima, posada mora biti kvalificirana, pritom mislim na tehničko znanje ako se radi o tehničkoj posadi, ali isto tako potrebno je obučiti posadu i da pomogne putnicima u slučaju neke hitne situacije. Kad je riječ o osobama s invaliditetom u hitnoj situaciji, i posada i zapovjednik prema direktivi U direktivi postoji odredba koja se time bavi. Dakle, govorimo o ovom prijedlogu direktive. Nadalje, uzajamno priznavanje kvalifikacija među državama članicama i državama e, kojima teče rijeka Rajna. Moje je mišljenje da i kad je riječ o Rajni i kad je riječ o drugim rijekama, mislimo da je pozne, potrebno lokalno znanje, ali isto tako i, i potrebne su kompetencije koje su predviđene ovom, ovom direktivom. I to znanje treba zadovoljavati određene kriterije koji proizlaze iz uredbe e, koja se odnosi na plovidbu rajnom. Kad je riječ o dnevnicima, odnosno evidencijama, u okviru jednog europskog projekta vrše se istraživanja s ciljem digitalizacije tih evidencija. Potrebno ih je isto tako harmonizirati kako kako bismo dobili jedinstvenu evidenciju i to je jedini način da budemo učinkoviti e, u Europi, pogotovo ako prelazimo granice. I posljednja napomena. Opće iskustvo ili iskustvo u plovidbi. U ovoj direktivi stavlja se naglasak na kompetencije. Dakle, provjerava se jeste li kompetentni ili ne, ili putem profesionalnog iskustva ili putem vašeg iskustva u drugim sektorima pomorskog prometa To se može uzeti u obzir kada se traži određeno iskustvo e, u plovidbi za dobivanje licenca, ali je bitno uzimati u obzir relevantno profesionalno iskustvo. Hvala izvolite. Hvala, bit ću kratak. Cesni, tijelo koje izrađuje standarde unutarnjoj plovidbi, Dakle, CESNI ima cilj izbjegavanje dupliciranja posla. Tako da će postojati zajednički standardi koje, na koje će se referirati i CCNR, i Europska komisija, i treće zemlje. Tako će biti sve dok će svi se pridržavati istih standarda za kompetencije. Mislim da nećemo imati problema s dodatnom birokracijom u ovom području. Cilj je da se dođe do dobrih rezultata te da se izbjegne dupliciranje posla. Bitno je da se posao obavi na jednom mjestu, a ako želite ili ne, možete se referirati na, na, taj obavljeni posao. Mislim da tu postoji prostor za standarde, a to se odnosi i na simulatore. Bitno je zajamčiti tehničku kvalitetu, potrebno je zadovoljiti tehničke kriterije E, koji će također podlijevati, podlijegati ovim standardima. A isto tako simulatore je potrebno odobriti, dakle tu moraju postojati standardi. A iskustvo rada na simulatoru se također može uključiti u iskustvo kako bi se potvrdilo da netko posjeduje određenu kompetenciju. Evo to je to. Možemo i bilateralno još razgovarati o pitanjima na koja još nismo dali odgovor. Hvala. Puno hvala. A sada riječ ima izvjestitelj EXO-a, gospodin Jan Simons. Izvolite. Eh, Puno hvala, Još jednom, ja sam izvjestitelj za unutarnju plovidbu. Prije nekoliko godina smo iznijeli mišljenje gdje se naglašava potreba za bliskom suradnjom između Europske unije i CCNR-a. Drago nam je da se to i ostvarilo i nadamo se da će u budućnosti tako i nadalje biti. Komisija mora surađivati sa zainteresiranim stranama i izraditi prijedlog. Neću ponavljati ono o čemu su govorili naši stručnjaci kao europski zastupnici u pogledu standarda sigurnosti vezano uz e, iskustvo i kompetenciju, ali mislim da je potrebno izvijestiti vas o nekim našim idejama u odboru za, za gospodarstvo. E, Pakta sunt servanda, kao što svi znate, što me brine je to da se nigdje ne spominje pitanje odnosa između Europske unije i CCNR-a. CCNR ima isključivu nadležnost za Rajnu i za pitanja kojima se bavimo danas. Gospodin Vandal je spomenuo područje, odnosno zonu Rajne i volio bih da se to izbjegne, jer polazišna točka je priznavanje u cijeloj Europskoj uniji a ponekad i izvan Europske unije. I mislim da vam u tom smislu neke stvari možemo predložiti. Zašto postoji isključiva nadležnost? Ako pročitate članak 23 revidiranog akta Mannheim i protokol 7 i 10 zajedno s objašnjenjima u točkama 1 i 2 gdje se definira odnosno definira se isključiva nadležnost CCNR-a za područje Rajne. U Europskoj uniji postoje drugi ugovori koji traju, koji su na snazi već 10 ili 20 E, godine koji se stalno obnavljaju, a opet ako uzmete članak 251 ugovora o funkcioniranju Europske unije, vidjet ćete da su ti ugovori i dalje na snazi i kao što znate e, Švicarska nije članica Europske unije niti, iz, e, niti članica Europskog gospodarskog prostora, a ipak je potpisnica Mannheimskog akta, ali ako želimo izbjeći poteškoće, ja vas pozivam da e, razmislite doista s pravim, u pravom europskom duhu i treba naći rješenje koje je prema mom mišljenju dosta jednostavno. Riječne komisije koje imaju nadležnost za riječnu plovidbu e, trebaju biti ponovno uvrštene u direktivu i treba im dati mogućnost da opišu specifične rizike, moraju biti u mogućnosti na neovisan način definirati jednako tako kao i mjerodavne standarde i sve to uzimajući u obzir ono što je navedeno u e, nacrtu direktive. Mi možemo e, raditi, služiti kao katalizatori ako to želite. Hvala. Puno hvala na ovom izlaganju, a sada dajem riječ komisiji kako bi odgovorila na pitanja. Izvolite. Thank you very much, Mr. Good morning, ladies and gentlemen. Hvala lijepo, dobro jutro svima. Moram reći da smo doista zadovoljni sa ovoliko snažnom podrškom koju smo dobili za ovu inicijativu sa svih strana. Mislim da to odražava dvije stvari. Prije svega, da način rada iz priopćenja 2013. o kvaliteti u rečnom plovidbi sada se pokazuje, odražava u ovom predlogu. Također, radi se posljedice činjenice da u izradi ovog prijedloga gospodin Barde i Kristel Rousseau su vrlo usko surađivali sa cijelim sektorom, državama, članicama, e, centrima za osposobljavanje, komisijama i cijeli rezultat toga je danas vidljiv. Ne tvrdimo da je savršen, svakako ga je moguće još poboljšati i iz tog razloga način na koji o tome pregovaramo s vama i vijećem je da upravo pomno saslušamo vašu stranu i uvedemo bilo kakve promjene koje bi dodale još neku razinu kvalitete samom predlogu. Radi se o instrumentu koji komisija nudi sektoru kako bi reagirali na pitanja problema vezanih uz posadu, staranje stanovništva, neravnotežu ponudi i potražnji na tržištu rada i problema vezanih uz mobilnost radnika koja su vezana uz raspodjelu odgovornosti i dodjela svjedočbi između Europske unije i Komisije za Rajnu. Za nas pitanje tko je nadležan za što nije važno. Naši pravnici i pravne službe vijeća smatraju da Europska unija ima nadležnost nad Rajnom, ali to je pitanje koje se zapravo ovdje nije niti tolikog značaja. Ono što smo se mi dogovorili sa komisijom za ranju da radimo na zajedničkim jedinstvenim standardima koje bismo svi mogli primijeniti i koje bi ostvarili cilj ove direktive. A kao što sam rekao, to je e, mobilnost radnika i pokušaj privlačenja mladih ovom zanimanjem. Dakle, za nas ova pitanja su u potpunosti e, drugorazredna. Ono što želim reći je ako mogu reagirati na neke neka pitanja. Da, postoji veći broj vještina koje se koriste na brodu, neke se tiču mehaničke opreme ili drugih stvari, no moramo razlikovati vještine koje su nužne, sedam vještina koje su spomenute, i kategorije osoblja koje moraju posjedovati i primjenjivati te vještine. Dakle, u tom smo smjeru išli jednog jednostavnog sistema e, kategorija osoblja koje moraju poznavati i posjedovati određene vještine. Te su vještine opisane u dodatku direktivi i naravno tu je gdje je zajednički rad sa riječnim komisijama i svim državama članicama stupa na snagu, dakle u vidu sesnije. Sesnije, dakle, odbor za standarde riječne plovidbe koji će tada zapravo iznijeti te ključne zahtjeve koje vi kao su zakonodavci e, nama morate naznačiti da su najvažniji za ovaj instrument. Što se tiče sigurnosnih standarda, e, mi smatramo, zapravo stručnjaci su s nama surađivali na stvaranju ovog predloga, tako da smatramo da činjenica što sad imamo sistem koji se temelji na kompetencijama i jamstvo za čak više sigurnosne standarde na svim europskim plovnim putovima, uključujući i Rajnu. Umjesto da raspravljamo čiji je standard bolji, koje bismo trebali preuzeti, mi se slažemo i jedne i druge strana da se odlučujemo za još viši standard i to na zadovoljstvo ne samo cijelog sektora brodara, već i zaštitu okoliša koje iznimno važna. Što se tiče pitanja simulatora, naravno, zadovoljni smo što ste prepoznali potrebu za modernizacijom. Simulatori su vrlo važan alat za osposobljavanje, za procjenu. Smatramo da nisu toliko eh, odgovarajući za prikupljanje iskustva. Ne može se iskustvo na plovilu zamijeniti nekim brojem sati na simulatoru. I zbog toga ćemo raditi u smjeru definiranja standarda za simulatore. Danas znate da možda možete imati simulaciju plovidbe na rijeci i na smartfonu, no pretpostavljamo da to nije dovoljno. Potrebni su standardi za ono što se može doista računati pod stvarnom, stvarnim osposobljavanjem na simulatoru za riječnu plovidbu. To nas također dovodi korak bliže digitalnom dobu, što su spomenuli mnogi govornici. I uvjeravam vas da, kao što je to i uključeno u preambuli našeg instrumenta, već smo počeli raditi na elektronskom dnevniku i očevidniku plovila i kada kažem da smo počeli na tome raditi, ne samo da razmišljamo o tome, već smo započeli sa studijama, jedna od njih je gotovo dovršena, dakle studija o elektroničkim riječnim putovima i to ćemo nastaviti razvijeti kako bismo mogli iznijeti predloge strane komisije koji će se pobrinuti da postoji odgovarajuća razina sigurnosti u primjeni ovih elektroničkih alata. E, reagirao bih tu na komentar ETF-a. E Doista bismo voljeli to istodobno sve iznijeti, no za zakonodavne predloge potrebno je mnogo vremena pripreme, mora ih se dobro razraditi, konzultirati se, studije utjecaja provesti, tako da nam je za to potrebno određeno vrijeme. No možete biti sigurni da punom brzinom e, radimo na tome pitanje konkretnih rizika i zona plovnih, naravno postoje konkretni rizici, osobito kada govorimo o rijekama. Rijeke su živa bića, organizmi, to je voda koja slobodno plovidla, pješčani sprudovi se stvaraju, imamo plime i oseke. Dakle, potrebno je u nekim slučajevima poznavati rijeku, no, moramo razlikovati ono što su temeljne kompetencije koje bi svi trebali posjedovati, a što je vezano isključivo s morfologiju rijeke. I zbog toga u našem prijedlogu pokazali smo koji su kriteriji nužni za ispunjavanje prije nego što se nešto može karakterizirati kao područje s posebnim opasnostima. Dakle, došlo je do, nazovimo to, inflacijom područja sa takvim posebnim opasnostima i dobili smo pritužbe da se katkada to može koristiti kao razlog za smanjenje mobilnosti za osobe koje bi voljeli raditi u određenom području. Što se tiče mm, osoba s invaliditetom, to je nešto što smo doista primili na znanje i svakako će doprinijeti našoj definiciji standarda za kompetencije i uvjeren sam da će naši kolege to uključiti u rad u okviru cesnija kako bismo se pobrinuli da to postane sastavnim dijelom osnovnih zahtjeva koje svi moraju posjedovati. Za kraj nešto potrebi za agencijom za unutarnje plovne putove. Kao komisija ne, komisije ne mogu dati odgovor na to stvaranje agencije, nešto što se mora doista pomno razmotriti. U prošlosti razgovaralo se o stvaranju agencije Parlament je sam kad kada bio kritičan naspram toga, no prenijet ću to našim službama. Vaše izvješće gospodine tijelo smo s velikim zanimanjem pročitali i dobit ćete službeni odgovor na to. Tako da bih trenutno stao na tome. Nadam se da sam reagirao na većinu komentara, pitanja koje sam čuo. Zaključno, svima bih želio zahvaliti na vrlo konstruktivnom doprinosu, ne samo danas, već tijekom svih ovih godina koje radimo na pripremi prijedloga. Uvjeravam vas također da ćemo saslušati vaša mišljenja Neke stvari, iako se možda čine tehničkima, imaju i političku dimenziju i tu bismo doista cijenili doprinos Europskog parlamenta kako bi nas usmjerio u nekim pitanjima, primjerice treće zemlje i slična, slične stvari. Sve o svemu, kolege ja radujemo se nastavku suradnje na ovom dosijeu i jasno nam je da i vi želite brzo na tome raditi što se u potpunosti poklapa sa našim željama. Hvala. Zahvaljujem, a sada na kraju izvjestiteljica Gdina Majzner ima riječ. Zahvaljujem se svima koji su doprinijeli svojim stručnim znanjem, to je vrlo važno. Ovo je bila odlična razmjena, zahvaljujem izvjestiteljima u samo na prijedlozima E, koje stručnjake bi trebali danas pozvati, već i na njihovom mišljenju primjećujem da je ovo vrlo važna tema koja nam svima leži na srcu. Naravno, e, svaka država članica ima vlastiti fokus. E, svi smo čuli da su rijeke različite, oprostite, moram nešto popiti. Događa se, da. Sigurna sam da ćemo izraditi dobro izvješće, moramo puno toga uzeti u obzir, to smo čuli i od stručnjaka. U načelu je izazov e, za nas i za mene kao izvjestiteljicu taj da e, vidimo što žele stručnjaci i što ima smisla u ovome sektoru. Znači želimo mobilnost, želimo dobru kvalificiranu radnu snagu, to smo već čuli, treba nam poznavanje ruta, a rute su vrlo različite, postoje određene države članice koje uopće nemaju pristupa e, drugim državama članicama unutarnjim putovima, znači e, treba razmisliti o tome trebaju li im isti standardi kao i ostalima. Čula sam ono što je ETF rekao da bi svi trebali biti jednako kvalificirani svejedno u kojem području rade. To je izazov da ne bude previše birokracije, da smo dovoljno fleksibilni, da imamo uh, uvjete koji osiguravaju da i ljudi iz drugih struka mogu uh, prijeći u ovo područje. zatim, sve to treba uzeti u obzir i objediniti, učiniti transparentnim kako bi postigli sustav na europskoj razini. Sigurna sam da ćemo uspjeti u tome i već si mogu misliti gdje će biti problema, gdje će biti rasprava, gdje će biti razlika, ali sam optimistična da ćemo uspjeti i kao što sam malo prije rekla, moj cilj je da ove godine završimo s tim izvješćem. Tome me doista tako. Svi znate da je vijeće već gotovo sa svojim mišljenjem, ono je već izrađeno. Inače je parlament uvijek brži od vijeća, no ovaj puta je upravo obrnuto. Možda je tako bilo i e, u slučaju e, direktive o lučkim uslugama. Kao što sam čula, nizozemci u vijeću već punom parom rade na zajedničkom mišljenju i u tome su uspjeli. I stoga i mi u parlamentu moramo brzo raditi. No često to nije moguće zbog rokova za prevođenje i mislim da je vrlo važno da radimo temeljite. To je važnije od brzine jer radi se o sigurnosti, radi se o kvalificiranoj radnoj snazi u sektoru koji još treba rasti. Stoga ima smisla da se pozabavimo sa svim detaljima opsežno i da brzina ne bude na prvom mjestu. Možda ne budemo završili izvješće ove godine, ali mislim da će to biti izvedivo i već sada se veselim idućem sastanku sa izvjestiteljima u Sjeni. Ja sam već vodila čitav niz razgovora sa izvjestiteljima u Sjeni i već sam dobila mnoga mišljenja. Idućih dana ću voditi još dodatne razgovore. Također ćemo e, obići jedan školski brod. Ja e, ne dolazim iz ovog e, sektora, iz sektora unutarnje plovidbe, ali ipak mogu reći da sam sigurna da tu ima i mjesta za žene. Možda bi to, ugrubo rečeno, mogle biti žene koje su udane za brodare. Mislim da je vrlo važno da oba spola budu zastupljena i da imaju mogućnost da se u budućnosti uključe u ovo vrlo atraktivno zanimanje i da mogu djelovati diljem Europe. To je naš cilj i mislim da se tu svi slažemo. I u tom smislu veselim se daljnjoj suradnji. Već e, postoji jedan e, sastanak koji smo dogovorili, sastanak izvjestitelja u Sjeni i veselim se daljnjoj razmeni sa stručnjacima, to će sigurno e, doprinijeti. Puno hvala i komisiji i vidjet ćemo što nas čeka i kakav ćemo zakon uspjeti izraditi. Puno hvala Gezine Meissner, hvala na tome da si naglasila da je temeljitost e, važnija od brzine, tu govori nastavnica. I sada želim samo još reći da 26. rujna ćemo održati sastanak, tada ćemo govoriti o izvješću, vrlo nas zanima kako će ono biti. Znači, bilo bi dobro da radite što brže, ali temeljitost je ipak važnija. Zatim slijedi iduća točka dnevnog e, reda, a to je nadzor ovlasti komisije Jedinstveno europsko nebo planovi na nacionalnoj razini ili na razini funkcionalnog bloka. Sada ćemo nešto čuti o planiranim mjerama u području e, funkcionalnih bloka blokova zračnog prostora. Kao što znate, ti blokovi su već godinama e, nešto što države članice nisu provodile onako kako to predviđa E, pravo zajednice, o tome smo već e, godinama raspravljali ovdje na odboru, jer Europska komisija to traži od država članica i ja se još uvijek rado sjećam e, kolege Pacendovskog, koji je bio koordinator koji se zalagao za funkcionalne blokove, no ni on nije bio uspješan, iako je to zakonodavni prijedlog. Stoga nam pod hitno treba učinkovitije korištenje zračnog prostora jer učinkovitim korištenjem zračnog prostora ćemo uštediti vrijeme, gorivo i emisije. I u politici ćemo na taj način stvoriti win-win situaciju i to je u stvari nešto što je najteže što postoji, ali mislim da možemo uspjeti, neće to koristiti samo aviokompanijama i e, putnicima jer će biti manje kašnjenja, već od toga će profitirati i naš okoliš. Stoga se sada veselim na izlaganje izlaganju komisije o funkcionalnim blokovima, kako ih konačno možemo sprovesti u praksi i sada gospodinu Kasteletiju dajem riječ. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Dobro jutro svima. Ukratko bismo vas željeli obavijestiti o stanju stvari vezno uz funkcionalne blokove zračnog prostora. I tu bismo se željeli usredotočiti na provedbene akte komisije koje je još potrebno usvojiti. I to su zakondavni prijedlozi u kontekstu jedinstvenog europskog neba i programa koji je središnji alat za jedinstveno europsko nebo. Dakle, Performer Scheme koji je uveden 2009. godine tijekom drugog zakonodavnog paketa jedinstvenog europskog neba. Radi se o programu koji je alat za ekonomsku regulativu vezanu uz pružatelje usluga i znate da su pružatelji zračnih usluga danas da rade u uvjetima monopola, tako da ne postoji tržišnog natjecanja kako bi se pobrinuli da imamo najbolji rezultat za putnike, za klijente. zbog toga nam je potreban taj program Performance Scheme kao svojvrsna zamjena tržištu. Dakle, radi se o vrlo detaljnom programu, možda vam mogu pisati glavne elemente. Dakle, radi se o ciljevima Europske unije u četiri ključna područja, sigurnost, zaštita, kapaciteti i troškovna učinkovitost. Na temelju ovih ciljeva, rezultata na razini Europske unije, države članice bi trebale svoje planove i izvedbe provesti koji uključuju obvezujuće ciljeve na nacionalnoj razini ili razini funkcionalnog bloka zračnog prostora ili FABA i moraju pokazati da su te ti ciljevi na nacionalnom razini ili razini FABA u skladu sa ciljevima Europske unije. Nakon isporučenja tih planova komisije dolazi do procjene planova strane komisije što se provodi vezano uz e, tijela za reviziju koja pomažu radu komisije i na kraju komisija daje svoje mišljenje kojim će odobriti ili neće ove izvedbene planove. To obično se događa u dvije faze. Ukoliko dođe do negativnog odluka, dakle komisija nudi mogućnost revidiranja plana, no ako nakon toga ponovno dolazi do negativne odluke komisije, komisija priprema odluke o korektivnim mjerama koje država članica mora provesti. Gdje se trenutno nalazimo? Izradili smo neke dokumente, mislim da je neke slajdove možete vidjeti. Kako danas napreduje proces. Trenutno smo u drugom referentnom razdoblju koje je započelo 2015. trajeće do 2019. I usvojili smo ciljeve na razini Europske unije u ožujku 2014. Tada su, dakle, ovi planovi izrađeni u lipnju u srpnju 2014. A u ožujku 2015. komisija je donijela odluku o tim planovima. Neki od njih su proglašeni sukladnima, ciljevima na razini Europske unije, drugi nisu. I to je primjenjivo, bilo primjenjivo na neke fabove. Dakle, naćete sve do informacije o tome u dokumentima. Za one koji nisu bili sukladni, je potrebno revidirane planove provesti, to je odrađeno i komisija je donijela u veljači 2016. drugu odluku, ponovo ona je bila pozitivna za neke fabove, ali za druge je bila i dalje negativna. Dakle, tu se prije svega misli na Fabek, dakle središnje funkcionalne blokove zračnog prostora i veže se uz troškovnu učinkovitost, a isto tako i za Blumed, dakle FAB, Italije, Grčke, Cipra i Malte e, za pitanje kapaciteta. tijekom glasanja ove odluci komisije nismo dobili mišljenje, zbog toga smo trenutno i u fazi pregovora s državom članicama i ponovno unutar odbora za jedinstvo Europsko nebo pozabavit ćemo se ovim pitanjem kako bismo pokušali pronaći zadovoljavajuća rješenja. Još jednom e, radimo na našoj analizi uz podršku tijela nadležnih za reviziju jer postoje određeni problemi vezano uz kapacitete, osobito u Grčkoj i Cipru, gdje postoji strukturni nedostatak kapaciteta, e, što uzrokuje mnoge probleme za zračni promet, a u Francuskoj postoje problemi vezani uz neke centre zračne kontrole. Dakle, ponovno, nedostatak kapaciteta stvara određena kašnjenja. Još uvijek imamo otvorena pitanja vezano s troškovnu učinkovitost za FABEK, što je pretežno posljedica e, visoke stope e, troškova u Njemačkoj i Francuskoj, e, gdje ciljevi troškovne učinkovitosti nisu dosljedni sa onima na razini Europske unije. Za kraj, u procjeni komisije uz podršku tijela za reviziju dosljedno su provođeni određeni kriteriji kojima se e, prosuđivala kvaliteta ovih planova i taj je kriterij bio primjenjivan tijekom cijelog procesa. To također pokazuje da je stvaranje fabova nešto što još uvijek kasni, postoje jasne poteškoće u državama članicama da se taj koncept eh, provede u zakonodavstvo. Dakle, on dolazi iz zakonodavstva vezanog uz jedinstveno europsko nebo, a postoje problemi sa prenošenjem toga u konkretnu praksu. Ove godine, nakon ciljnog datuma za provedbu ovog koncepta FABA, a to je bilo 2012. Ove godine smo vidjeli da je došlo do kvalitetnog napretka što se tiče institucionalnog stajališta, dakle stvoreni su potrebni subjekti u kontekstu FABA, no nije došlo do um, osobitih opipljivih prednosti i koristi vezano uz operativne dobiti za krajnje korisnike, za zrakoplovne kompanije te za putnike. Dakle, još uvijek smo u fazi e, promatranja, praćenja situacije. Komisija je ove godine odlučila, kao što znate, postoje neka kršenja, neki procesi koji su otvoreni. Komisija je zaključila da će provesti studio koja će do kraja godine pomoći razumjeti konkretne operativne prednosti do kojih su fabovi doveli u protekle četiri godine od 2012. Na temelju toga komisija će moći bolje prosuditi da li su postignuća u ovom području dostatna, te ukoliko nisu što učiniti kako bi se situaciju poboljšalo. Ukoliko koncept fabova e, je još uvijek valjan u kontekstu zakonodavstva, moramo vidjeti mogućnosti promjena i poboljšanja te se na europskoj razini e, za to mora provesti učinkovita, sigurna i troškovno izvediva e, procjena. Hvala. Puno hvala, a sada riječ ima gospodin Wim van den Kamp. Gospodine predsjedavajući, hvala što ste mi dakle riječ. Moram reći da me sram, ali nisam stručnjak u ovom području. Pa ću se usredotočiti na dva pitanja. Ono što ne razumijem baš najbolje iz, u objašnjenju komisije je pitanje jesmo li uopće zadovoljni ili ne. Jesu li države članice dobro obavile svoj posao ili nisu. Na političkom planu naprosto ne mogu sam dobro procijeniti stanje. Jesmo li zadovoljni ili sve ovo skupa predugo traje, kao što je i običaj u Europskoj uniji. Drugo pitanje. Što ćemo učiniti u budućnosti? Što, kako dalje? To je osjetljivo pitanje na političkoj razini. Koji su, koji su to sljedeći koraci koje predviđa komisija? Zahvaljujem. A sada riječ ima gospodin Ismael. Puno hvala. Mislim da je srž upravo ono što je rekao gospodin Van den Kamp. Mi u Europskom parlamentu nismo krivi za ovo. Naime, radi se o tome da države članice ne mogu postići dogovor. I bilo bi zato zanimljivo čuti što Europska komisija namjerava učiniti kako bi se države članice pokrenule, jer ono što je predstavljeno meni osobno to je jasno, ali postoji ipak otpor u pojedinačnim državama članicama kada se radi o takozvanom planu postizanja rezultata. Ako sam vas dobro shvatio, radi se o tome da ćemo imati glasovanje i tu bi države članice trebale, druge države članice ocijeniti da li krše pravo Europske unije. Jesam li to dobro shvatio? I ako jesam, e, meni je teško zamislivo da će države članice moći bez problema ocijeniti e, performansu drugih država članica i zanima me ne postoji ili neko bolje rješenje kako bi prisilili države članice da se drže ovih fabova. Hvala, a sada gospođa Jackie Foster, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Moram reći da sam zapravo šokirana izvješćem komisije. E, u svom prvom mandatu e, u ovom odboru prije 12 godina mi smo e, dobili mandat za europsko jedinstveno nebo. I ja sam u sljedećem mandatu bila izvjestiteljica za isto ovo pitanje i sve države članice su se dogovorile da će podržati e, jedinstveno europsko nebo. To uključuje i sve države članice koje su se priključile Europskoj uniji 2014. godine. Mi nismo najedni naivni u ovom odboru. Znamo da postoje izazovi i poteškoće E, kada se radi o ovako zahtjevnom projektu. No kad pogledamo pozitivne strane, a predsjedavajući je spomenuo e, neke od njih, poput e, izravnog rutinga, manja potrošnja goriva, manje troškovi za karte. I to je bilo sasvim jasno već prije 12 godina zašto e, idemo ovim putem. Čak, e, kao e, i britanska konzervativka i ja sam bil, meni je bilo jasno da zapravo ovo nije bilo pitanje suvereniteta, jer će države članice uvijek, imati suverenitet na svojim teritorijem. Mi smo osmislili prijedlog kolektivni prijedlog da se ide prema restrukturiranju koje se zove fabovi. Neke države članice su se već mm, već to napravile, poput Skandinavije, Ujedinjeno kraljevine i tako dalje. A 2016. godine, evo, to je sada, bila sam na Ciprusu, na Cipru i ja sam tamo e, vidjela kako e, su potpisali e, mandat da se to napravi i moram reći da se sada počne govoriti o programima uspješnosti i to nas ne zanima. Ono što nas zanima je da se postigne napredak, da se e, riješe one stvari zbog koga je pokrenuto jedinstveno europsko nebo a vi kao komisija ne radite ono što trebate, a to je da ne vršite pritisak na one države članice koje nisu uvele fabove, a to je ono što treba. A potreban je taj zajednički proces kako bi se u, uveo CSR. I ovo E, ovo je još jedan dokument o mjerama e, uspješnosti. Mi znamo da nema e, političke volje. Znamo da neke države članice koje nisu tu baš bile korisne, vidimo da njihove vlade ne provode potrebne mjere, ali to nije najvažnije, jer ne možete imati situaciju u kojoj svi e, dobivaju ako neke države članice odlučuju da se neće pridržavati. A vaša uloga kao neke vrste politike je da izvršite pritisak da se e, to i ostvari. E, vi svoj posao ne radite dovoljno dobro, barem iz perspektive mog kluba. Dakle, ja mislim da nakon ovog sastanka e, se trebate ponovno što prije vratiti ovdje i da nam kažete kakvo je stanje sa fabovima, jer nas zapravo ne zanimaju ovi programi uspješnosti, koliko šta košta i tako dalje. Ja sam članica ovog odbora, ja razumijem što to znači kao i ostali članovi ovog odbora, ali mi nismo dobili nikakve odgovore, niti vidimo kako naprijed. Tako bih, da bih voljela da se komisija vrati što je prije moguće da nam daju prave informacije o tome gdje su uska grla, e, gdje stvari stoje, jer želim znati koje države članice blokiraju ovaj projekt. Hvala. Hvala, a sad riječ dajem gospođi Meissner. Ja ću se nadovezati na Jackie. Da, o jedinstvenom nebu već godinama govorimo, rado bismo postigli napredak. Ja ću sad započeti sa glavnim pitanjem koje nas sve zanima. Često sam rekla kada bi svi europski građani znali koliko je neučinkovito europsko nebo i da imamo e, puno letova koji idu u cik-cak smjeru umjesto, e, umjesto e, u jednom pravcu i da na taj način stvaramo dodatne troškove, mnogi bi se primili za glavu i prosvjedovali bi Naravno, ja ne želim sada potaknuti revoluciju, ali mislim da bi na taj način države članice bile spremnije učiniti ono e, što su nekoć potpisale. E, svi smo rekli da nam je to treba, svi smo se složili s time, ali sada se mnogi e, brane, odnosno ne žele provesti potpisano. Komisija sada razmišlja o tome što učiniti, jer komisija je čuvarica ugovora i ako je nešto potpisano, onda komisija to treba i provesti. Znam da to nije jednostavno ako neke države članice e, su vrlo tvrdoglave i svi znamo da e, se tu postavlja e, pitanje pista za slijetanje. To je vrlo problematično pitanje kada govorimo o mobilnosti za europske građane i ne radi se o tome da ćemo na taj način riješiti pitanje mobilnosti i mislim da se Europska komisija svakako treba pozabaviti time. Znam da je to vrlo teško, no unatoč tome e, pitam se ne postoji li mogućnost da komisija e, bude stroža Zatim imam konkretno pitanje vezano uz to što ste rekli. Rekli ste da Cipar, Grčka, Italije imaju probleme s kapacitetom. Ja sam to također već prije čula. Znam da je u Grčkoj vrlo teško dobiti dozvolu za slijetanje i da bi e, bilo potrebno više letova prema Grčkoj i Cipru i e, da to nije moguće zbog problema s kapacitetima. Pa me zanima koji su to točno problemi, da li je premalo e, kontrolora zračnog prometa ili zašto to ne funkcionira i što bismo mogli učiniti prema vama kako bi uklonili te probleme. To je vrlo važno za države članice koje žive od turizma i ako postoje ograničenja, onda je to naravno i za gospodarstvo tih država velik problem. To je jedno pitanje, a drugo se odnosi na tablicu koju ste izradili vezano uz fabove. Malo me čudi ova tablica. Kada smo govorili o Fabeku, onda smo primijetili da manje države članice, kao primjerice države Beneluxa, e, su bile spremne odmah nešto učiniti i da je problem bio u Francuskoj i Njemačkoj, a ova tablica govori o troškovnoj učinkovitosti i kada se to pogledamo u grubo, Švicarska je jako dobra, e, Njemačka isto, što me čudi jer sam mislila da e, je Njemačka po ovom pitanju e, također u zaostatku. Zatim Nizozemska, Belgija i Luksemburg tako, nisu baš tako dobre, ne stoje tako dobro što me isto čudi i navedena je e, i Francuska sa minus 4,1, minus 4,5 kao i nizozemska ili zemlje Beneluksa. Možda je to u slučaju Francuske povezano s time da je bilo puno prosvjeda pa je zbog toga došlo do otkazivanja letova koja je pozadina svega ovoga? Kako je uopće došlo do ove tablice? Meni nije jasno kako ste došli do ovog izračuna. Puno hvala, a sada riječ ima Karima Deli, izvolite. Hvala, svi se slažu s komisijom kada kaže kako je moguće da uredbiva, uredba o jedinstvenom nebu iz 2004. godine, pa je onda e, promijenjena 2009. godine, koja predviđa dovršetak jedinstvena europskog neba 2012. godine, kako je moguće da danas, 2016. godine, to nije dovršeno? Govorili smo o odgovornosti pojedinih država članica, ali mi doista ne razumijemo zašto se toliko kasni i kako mi kao Europa, e, eurozastupnici i vi kao komisija možemo se pobrinuti da se stvari ubrzaju jer potrebno je vrlo brzo iznaći mjere kako bi države članice mogle napraviti pomak. To je moje prvo pitanje. Drugo pitanje. Imate li rezultate, jeste li dobili rezultate koji se odnose na okoliš iz Francuske, Švicarske iz zemalja e, Beneluxa i dakle to je jedan blok i iz ovog drugog zapadnog bloka. Dakle, zanima me, jeste li dobili podatke koji se odnose na okoliš? Bila bih vam vrlo zahvalna na odgovoru na to pitanje. Puno hvala. Sada ja imam jedan komentar. Nacionalni egoizam, to je nešto što svi poznajemo, ali u ovom slučaju nacionalni egoizam rade protiv vlastitih interesa, jer na ovaj način ćemo postići e, veći stupanj sigurnosti. To bi trebalo biti svima u interesu. To se trenutačno ne događa. Zatim, na taj način bismo uštedili na troškovima, jer e, sve ovo košta jako puno novaca, Očito države članice koje ne provode potpisano nisu baš tako bogate i one bi mogle izbjeći ove troškove, mogle bi izbjeći troškove vezane za emisije. Tu govorimo o milijardama i na taj način bismo i postigli e, ciljeve, kop ciljeve, no to se ne događa. I to je nedopustivo. No, Jackie Foster je rekla da nam nedostaje politička volja. No, nedostatak političke volje vidim i u slučaju Europske komisije. Ja također već 12 e, godina radim na ovome i to sam već e, jedan puta rekao, zašto se ništa ne događa? Ugovori su potpisani i imamo vladavinu prava i e, oni koji ne provode potpisano bi trebali trpiti sankcije od strane čuvarice ugovora, odnosno komisije. E, sada smo konačno uveli e, prije godinu dana e, postupak zbog kršenja prava i na taj način oni povećavaju emisije i povećavaju troškove Europi. Ja to ne shvaćam i zato je sasvim jasno da mi ne želimo samo znati gdje se javljaju problemi, naravno i to je važno, ali želimo znati zašto je došlo do nedostatka političke volje, ne samo državama članicama, već i Europske komisije. Što ćemo poduzeti ili sasvim konkretno što čini povjerenica Bulc? Znam da u hijerarhiji Europske komisije e, povjerenici nemaju e, puno pravo glasa, ali gospodin Timmermans uvijek govori potrebna nam je bolja regulativa. On se bori za bolju regulativu i protiv loše. Što se događa u ovome području? To mene zanima. Svi smo upoznati sa problemima. To smo već čuli e, tisuću puta. To nas ne zanima. Već nas zanima što ste poduzeli i zašto to nije bilo, zašto to nije bilo uspješno. To nas zanima, a sada imate riječ i jako nas zanima vaš odgovor. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući počeći od intervencije zastupnika Vanderkampa. Jesmo li zadovoljni? Mikrofon radi? Dobro, ispričavam se, počet ću iz početka. Dakle, počinjem od, pitanja e, zastupnika Van den Kampa, koji je postavio pitanje jesmo li zadovoljni provedbom funkcionalnih blokova zračnog prostora. Naravno, nismo zadovoljni, jer ono što je zakonodavstvo inicijalno predvidjelo je nešto što nije ostvareno i sve to skupa predugo traje. Naravno, države članice kažu da u ovom sektoru ne možemo napraviti promjenu vrlo brzo, već postupno. Ali u svakom slučaju to predugo traje. Također e, ste postavili pitanje što sada, kako reagirati, koji su budući koraci. Iskreno rečeno, kad je riječ o fabovima, e, situacija, odnosno budućnost i dalje neizvjesna. Ne znamo što će taj koncept donijeti jedinstvenom europskom nebu. Ono što pokušavamo e, proći kroz tehnološki e, stup Cezar, dakle tehnološki stup jedinstvenog europskog neba, kako bi se uvele tehničke i operativne izmjene kako bi se povećao kapacitet te učinkovitost letova te smanjili troškovi. Dakle, postoji jedan element jedinstvenog europskog neba, projekt e, Cezar, koji dobro funkcionira i koji na dobar način reagira na naše probleme, što nije slučaj s fabovima. Zatim Erik, e, zastupnik Erik je postavio pitanje o programima učinkovitosti, odnosno uspješnosti, odnosno kako ostvariti ciljeve. Trebate znati da je taj program uspješnosti uveden kako bi se pružatelje usluga zračnog prijevoza natjeralo da e, pružaju troškovno učinkovitije usluge. Međutim, tu se suočavamo s otporom država članica. Dakle, razgovara se s njima, ali sve to podliježe glasovanju država članica. A država članica, države članice se ne pridržavaju, odnosno pridržavaju se načela solidarnosti i glasuju u skladu sa solidarnošću, načelom solidarnosti. Zastupnica Foster, zastupnice Foster, ja razumijem vašu reakciju, ali tema na dnevnom redu je program učinkovitosti. Postoje određeni fabovi koji, gdje je postignut e, veći napredak, prije svega mislim na švedsko-danski funkcionalni blok zračnog prometa Naravno, možda postoji nedostatak političke volje. Ovo nije pitanje e, suvereniteta, već nacionalnih interesa. Države članice nastoje e, zaštititi nacionalne interese i to je očito u nekim državama članicama. Naravno, mi smo spremni kad god želite vratiti se recimo nakon ljetne stanke vratiti se sa svim informacijama vezanima uz sadašnje stanje vezano uz funkcionalne blokove zračnog prometa. Zastupnica Mesner je govorila o komisiji kao čuvarici temeljnih ugovora. Prije nekoliko godina započeli smo, e, pokrenuli smo tužbe po, protiv određen, tužbu protiv određenih država članica zbog e, fabova. E, poslano je pismo namjere koje se odnosi na pojedine fabove. To uključuje Francusku, Njemačku, Švicarsku i Benelux. Sada je to u fazi E, obrazloženog mišljenja. Dakle, očito je da je komisija pokrenula određene aktivnosti kao čuvarica temeljnih ugovora. Dakle, e, pravna tužba, odnosno pravni postupak je u tijeku. Kad je riječ o problemima vezanima uz određene države članice, spomenuli ste Cipar i Grčku, da, E, jedan od mogućih problema je nedostatak kontrole, znači, odnosno nemaju dovoljno kontrolora, ali to je pitanje raspoloživosti tog kadra u određenim državama članicama, u određenim e, razdobljima dana. Recimo u Francuskoj je problematično vrijeme rano ujutro i bitno je da partneri iznađu rješenja. Danas se prije svega radi o e, pitanju raspoloživosti i upravljanja raspoloživošću e, kontrolora zračnog e, prometa. Njihova raspoloživost je važan element ostvarivanja dovoljnog kapaciteta za kontrolu zračnog prometa. Zastupnica Deli je postavila pitanje o tome što možemo uvesti, koje mjere možemo uvesti. Ponavljam, e, Cezar je po našem mišljenju najbolje rješenje za, e, za unapređivanje upravljanja zračnim prometom. Kad je riječ o rezultatima posljedica po okoliš, mogu reći da uvođenjem Cezara mi zapravo sada poboljšavamo e, učinkovitost letova, uključujući i energetsku učinkovitost. U nekim blokovima e, letovi mogu ići izravno, znači mogu biti direktni letovi i rute su direktnije i e, to dovodi do uštede goriva, a isto tako time se smanjuje učinak, odnosno posljedice letova po okoliš. Dakle, troškovna učinkovitost je možda područje gdje postoji gdje, gdje se očekuje i već ostvaruje najveći dio napretka. I na kraju htio bih reagirati na komentar predsjednika koji je rekao da nema političke volje u državama, e, članicama i može li komisija napraviti više u tome. Da, naravno, možemo napraviti više i zato smo pokrenuli pravni postupak protiv određenih država članica. Možemo u kontekstu jedinstvenog europskog neba, o tome razgovaramo, dakle kada se glasuje na sjednici, kao što sam već rekao, suočavamo se s otporom država članica, ali mogu se složiti s vama, ova inicijativa je doista dosta već stara, ona je pokrenuta 2000. godine, pokrenuta je 2004. godine, sada je prošlo više od 10 godina od e, pokretanja ove inicijative, došlo je do promjene E, situacije 2007. i 2008. godine došlo je do velike gospodarske krize pa se e, naglasak premjestio sa kapaciteta na troškovnu učinkovitost pa je došlo i do promjena u zračnom prometu. Dakle, sustav koji je vrlo fragmentiran i dalje je odraz sadašnjeg stanja zračnog prometa, međutim taj sustav koji je fragmentiran neće biti održiv ako dođe do povećanja zračnog prometa. Dakle, rezultati su dosta različiti. U određenim e, slučajevima očito je da je došlo do tehnološkog prostora e, e, napretka, iz, ali iz institucionalne perspektive, a tu se radi o mogućnosti spajanja centara tu e, dolazi do kašnjenja zbog nacionalnih interesa država članica. Sve države članice e, svaka želi zadržati svoj sustav, svoju kontrolu zračnog prometa. To je pitanje prestiža, e, suvereniteta, političke volje i, kažu, dakle, jedin, dakle, svi kažu deklarativno da su za jedinstveno europsko nebo, ali u stvarnosti ne provode ono što je dogovoreno. Evo, situacija je takva. Hvala. Puno hvala. Možda se primijetili da nitko nije zadovoljan ovim argumentima, ali već 12 godina slušamo ovakve argumente i argument financijske krize upravo je to argument za brzu provedbu, jer e, svi su se žalili na to da gubimo novac. E, ovdje možete uštediti novac. Mi znamo već kakvi su argumenti država članica. Zašto ne možete e, provesti e, neke pravne postupke? Zašto se to ne događa? Zašto Europska komisija sada ne djeluje kao čuvarica ugovora i kaže to sada morate napraviti. To ste potpisali i sada to morate sprovesti u djelo. Meni to uopće nije jasno nakon ovog izlaganja. Znam da vi e, samo posredujete, prenosite e, stav komisije i tu se svi slažemo da situacija se više ne može ovako nastaviti. Um, Mogu ja još nešto reći? Mi razumijemo da ste vi u dosta teškoj poziciji nije da nema dovoljno kontrolora zračnog prometa u Europi, a vi to kažete i kažete da postoje države članice e, kojima je teško pokriti e, razdoblja povećanog e, zračnog prometa. Države članice znaju da se radi o 24-satnom radnog vremenu. I političari naprosto neki od njih nisu e, spremni prihvatiti izazove. To nije dovoljno dobro. Ja se slažem s e, predsjednikom. E, možda su potrebni postupci zbog povrede prava zajednice. Pogledajte Francusku, kad pogledate Španjolsku, znači, znate da su to ključna prometna područja. I nažalost, da, postoji manjak političke volje, nisu se spremni suočiti s tim izazovima, ali nemojte nam reći da je nestašica kontrolora, jer znamo da to dobro funkcionira u drugim područjima. Dakle, i mi pričamo sa našim organizacijama kontrolora e, letova. Dakle, to nije niti izlika, a sasvim sigurno nije niti odgovor. Evo, samo sam to htjela reći. Hvala. Zahvaljujem. Ako sada želite još nešto reći, naravno to sada možete učiniti. Izvolite komisija. Kad je riječ o nestašici kontrolora letova, daću vam primjere. Imali smo probleme u Grčkoj vezano uz kontrolore e, letova. Dakle, Italija je ponudila e, da će osigurati tim kontrolora, mislim da ih je dvadesetak bilo, dakle kontrolora zračnog prometa i oni su to odbili jer kontrolori trebaju biti Grci, trebaju govoriti grčkim jezikom, razumijete? Dakle, možda ne postoji nestašica, odnosno manjak na razini Europske unije, ali lokalno postoji manjak. Postoje države članice poput Njemačke E, koje imaju dosta kontrolora. u Njemačkoj ih imaju previše, ali u nekim drugim, ali u drugim državama članicama ne možete koristiti kontrolore iz drugih e, država članica. To je ono što sam htio reći. Dobro, vidim, nitko nije zadovoljan, ali zato što smo optimisti, bavimo se politikom i dalje se nadamo. Sada slijedi iduća točka dnevnog reda. Radi se o strategiji Europske unije za ukapljeni prirodni plin i skladištenja plina, a izvjestiteljica je gospođa de Aguiar, Izvolite, imate riječ. Obrigada, senhor presidente, caros colegas. Ehm, começar por dizer que este Dragi kolege, htio sam vam, htjela sam vam reći da je o ovo mišljenje koje se odnosi na europsku strategiju za obnovljivu energiju te na ukapljeni prirodni plin. Treba reći da je ukapljeni prirodni plin opcija, odnosno alternativa e, drugim vrstama energenata koji puno više onečišćuju i to je nešto što ima pozitivan učinak na smanjenje emisija stakleničkih plinova. Općenito govoreći, kratkoročno i srednjoročno, ukapljeni prirodni plan će osigurati konkurentnost Europske unije na području energetike. Kad je riječ o ovom mišljenju, ja sam pri izradi susrela se s različitim organizacijama, trgovačkim društvima i drugim predstavnicima u ovom sektorima koji su me izvijestili o stanju s ukapljenim e, prirodnim plinom u različitim državama članicama. Kad je riječ o pomorskom prometu, moguće je kontrolirati puno bolje emisije sukladno direktivi i od 2012. godine e, će se više paziti na to. Bitno je da se države članice pripreme na ovu novu situaciju i zakonodavci i komisija trebaju utvrditi određeni broj prioriteta. Luke Europske unije mjesta su gdje se vrši uvoz i izvoz ukapljenog prirodnog plina. On se može koristiti za, i za javni prijevoz i to je jedno od rješenja koje se kratkoročno i srednjoročno može primijeniti i na e, prijevoz robe. Naravno, ima i rizika, treba ih izračunati, potrebno je predvidjeti mjere za nadzor situacije, pogotovo e, rizik koji se odnosi na mogućnost isticanja metana. Moramo imati na raspolaganju najbolje tehnologije i one bi nam trebale omogućiti izbjegavanje nezgoda. Treba i dalje ulagati u istraživanje i razvoj E, također bi se kratko htjelo osvrnuti na otočna područja kao i na periferna područja. E, direktiva o alternativnim izvorima e, energije. koja govori o pomorskim lukama i malim lukama koje nisu dostupne e, teškim, vozil, teškim teretnim vozilima. Ta direktiva koja se odnosi na alternativne vrste goriva e, treba dokinuti razlike između različitih vrsta luka jer velike luke mogu dobiti e, sredstva iz europskih fondova. Komisija zajedno s regionalnim i lokalnim vlastima mora isto tako posvetiti dovoljnu pozornost i malim lukama. Prije svega uvođenjem terminala za snabdjevanje ali je tu problem financiranja. Nadalje, potrebne su i investicije. Komisija nam je ponudila svoje alternative koje se odnose na ukapljeni prirodni plin. Mislim da tu postoji stvarni potencijal, ali e, investicije se nisu do kraja realizirali. Pritom mislim na e, plinovod u Portugalu i mislim na mali, na neke manje projekte. Male luke ne omogućuju izgradnju terminala, međutim ipak postoje druge prilike koje trebamo iskoristiti, na koje trebamo usmjeriti pozornost. Nadamo se da će ova strategija da će ona spriječiti pojavu novih energetskih otoka. Potrebna je stabilna situacija s adekvatnim financiranjem. Već raspolažemo značajnim terminalima, LNG terminalima. Dakle, ovo o čemu govorim nije nešto novo. postoje nekih tisuću ili 500 kamiona mogu, e, mogu transportirati e, prirodni, ukapljeni prirodni plin. Ako želimo unutarnje tržište koje će biti sigurno, trebamo diversificirati e, opskrbu energijom. Mišljenje koje sam sastavila koje ima određene ograničenja. Nisam mogla obuhvatiti e, sva pitanja koja sam željela. Nastojala sam staviti naglasak na najvažnije. Naravno, rado ću e, nastaviti raditi s drugim izvjestiteljima u sjeni kako bismo na kraju dobili dokument koji je jasan i, i koji će biti predmetom konsenzusa koji će nam omogućiti da razvijemo ukapljeni prirodni plin u važnom sektoru, a to je sektor prometa. Hvala. Puno hvala, a sada reći ima gospođa Tereza Griffin. Izvolite. Hvala vam predsjedniče, pošteni izvjestitelji, dragi kolege. Prije svega zahvaljujem što smo mogli jedan pozitivan prijedlog izraditi i pozdravljamo spomen obnovljivih izvora energije i alternativnog goriva. Za korištenje UPP-a u transportu, to je nešto što je nužno. Radi se o alternativnom gorivu koje zamjenjuje konvencionalno gorivo koje više zagađuje i ne zauzima mjesto obnovljivih izvora energije, osobito u teretnoj industriji. Međutim, moramo neke stvari imati na umu kada koristimo OPP kao što je izvjestiteljica i rekla. Moramo na odgovarajući način procijeniti potražnju za plinom u Europi i pobrinuti se da nova ulaganja u infrastrukturu ne postanu neiskorištena imovina. Istodobno moramo se pobrinuti da nova infrastruktura za plin ne potiče e, korištenje fosilnih goriva u tehnologiji. Moramo promicati najučinkovitije moguće korištenje postojećih terminala UPP-a uz razvoj unutarnjeg tržišta plina sa optimalnim mogućnostima međusobnog povezivanja. I na kraju, što je najvažnije, moramo se pobrinuti da energetska učinkovitost i ciljevi za korištenje obnovljive energije Europske unije idu u skladu sa korištenjem i razvojem UPP-a on ne može nadići potrebu za dekarbonizacijom našeg gospodarstva i ne može biti mala vrata na koja se uvodi plin iz škriljevca. Nadalje, UPP nudi jednu dobru alternativu za smanjenje štetnih emisija u transportnom sektoru, no potrebno je naglasiti da se ovdje radi samo o smanjenju, a ne o nečem što je održivo samo po sebi. Iz tog razloga moramo stremiti kao drživom korištenju i proizvodnji UNPP-a i pobrinuti se da korištenje obnovljivih izvora energije se i dalje poštuje kao cilj Europske unije. Radujem se daljnjoj suradnji i zahvaljujem na vremena za govorenje. Zahvaljujem. A riječ sada ima gospodin Robert Cile. Hvala vam. U ime Tomaša Porebe, izvestitelja u Sijeni, reći ću par e, stvari u ime našeg kluba. Vjerujemo da je nova strategija pozitivan korak prema naprijed za dovršenje e, jedinstvenog tržišta energije i slažemo se da trenutni terminali pružaju dostatne e, kapacitete za uplinjavanje, no svega 20% kapaciteta se koristi i to je razočaravajuće. Zbog toga se radi o ključnom pitanju, dakle, izgradnji infrastrukture potrebne između regija. Također pozdravljam o povećanju razine e, međusobne suradnje, regionalne suradnje, što bi moglo dovesti do boljeg učinkovitijeg korištenja skladišnih kapaciteta. Također prepoznajemo da uredba TNE zajedno sa instrumentom za povezivanje Europe odgovarajući politički okvir za podršku infrastrukturi e, plina unutar Europske unije, uključujući terminale, uključujući skladištenje, transport. ECAR također vjeruje da je nužno stvoriti funkcionalno unutarnje tržište plina i pobrinuti se da države članice imaju izravan pristup opskrbi UPP-a. To su naši politički stavovi. Hvala. Zahvaljujem. Idući govornik je gospodin Jozo Radeš. Izvolite. Hvala vam u ime kluba zastupnika ALDA. Pozdravljam mišljenje e, zastupnice Agijar i strategiju Komisije za podržavanje unpp i alternativnih oblika goriva koje zamjenjuju konvencionalne. Naglasio bih ovdje dvije točke. Prije svega, važno je naglasiti da usvajanje e, popisa projekata od zajedničkog interesa, dakle ključnih infrastrukturnih projekata, je ključno za osiguranje toga da sve države članice Europske unije mogu profitirati od korištenja UPP-a. A druga stvar se tiče mišljenja našeg odbora TRAN. Dakle, dugoročna rješenja i planovi za financiranje izgradnje nedostajućih kara karika za luke, za UPP, osobito one luke koje nisu unutar ključne mreže TNT-a, bi trebalo bolje definirati i to je, mislim, nešto što je ključno e, za stavove odbora TRAN. I to također smatram da bi zbog toga trebalo uključiti u naše mišljenje. Toliko od mene, hvala. Hvala, a sada gospođa Marija izvolite. Prije svega, iskreno zahvaljujem izvjestiteljici na sjajnom nacrtu dobro je temeljen na stručnim mišljenjima i vrlo je lijepo ravnotežen dokument. Mi ćemo iznijeti neke predloge amandmana koje će se koji će zapravo se osvrnuti više na budućnost, na vrijeme nakon UPP. Ako sam pravilno razumjela, parlament ima jedan jedinstveni stav o važnosti UPP-a kao goriva za tranzicijsko razdoblje jedno. No vezano uz UPP također moramo imati na umu raspoloživost energije i reformu korištenja energije dugoročno gledano. Također potrebno je uzeti u obzir i proizvodnju u, u bp p-a, ukapljenog bioplina, te imati na umu preduvjete za distribuciju. To je također nešto što bi bilo potrebno spomenuti u ovom izvješću. Uz to, nužno je obratiti pažnju na oblike pružanja poticaja korištenja UPP-a za operatere koji se bave ovime jer nužno je uzeti u obzir koji je vremenski rok potreban za modernizaciju plovila i također moramo razmotriti koji su nam instrumenti na raspolaganju na razini Europske unije za to. Zahvaljujem, a riječ sada ima Kit Taylor. Oh, uh, Hvala predsjedniče, zahvaljujem izvjestiteljici na jednom dobrom početku. Ne možemo sporiti da je UMPP bolji što se tiče CO2, po pitanju dušika, sumpora i partikulata, no svejedno mislim da je ovaj nacrt izvješća e, donekle evangeličan u smislu svoje podrške koju pruža UPP-u. Dakle, tu bih možda samo savjetovao na oprez zbog nekih mogućih neželjenih posljedica. Primjerice, jedna takva neželjena posljedica bila je da kada smo promijenili naše zahtjeve za oprezivanjem dizela nad benzinom jer je bio učinkoviti što se tiče ugljika, nismo mogli niti zamisliti koliko će to stvoriti probleme što se tiče zagađenja zraka. Isto tako kada smo usvojili prijedlog o biogorivima, nismo razmatrali učinak toga na korištenje zemlje za prehranu e, krava naspram korištenje zemlje za uzgoj plodova. Dakle, u tom smislu bih naglasio da se ovdje ipak radi o fosilnom gorivu i da ono može biti samo prijelazne naravi. I također bih rekao da postoji jedna bilanca UPP-a što se tiče njegovih rezultata vezano uz zaštitu okoliša i da je to potrebno usporediti sa istom takvom bilancom za obnovljive izvore energije moramo imati na umu e, znatne troškove za infrastrukturu kako bi se moglo e, opskrbljivati sa UPP-om na toj razini koju izvješće predviđa. Slično moramo na umu imati i rezultate vezano s CO2. Izvješće je prilično dobro u tom smislu. Dakle, što se tiče mogućeg smanjenja stakleničkih plinova na temelju korištenja EPP ukoliko se minimizira istjecanje metana. Na to je poprilično veliko pitanje jer metan je 86 puta e, veći potencijal za globalno zatopljenje od CO2. I trebamo također imati na umu da buduća opskrba UPP-om će vjerojatno dolaziti iz Australije, Amerike, gdje će zapravo oni biti rezultat e, nekonvencionalnog načina dolaženja do UPP-a poput frackinga. A to ponovno vezuje cijeli novi, nadovezuje cijeli novi e, mogućnost, opasnost istjecanja metana. Dakle, tu bih volio doista upozoriti, zamoliti da se objektivno usporede bilance korištenja tih eh, različitih oblika govora prije nego što eh, krenemo u možda treću najveću energetsku pogrešku u proteklih 50 godina. Zahvaljujem, a sada riječ dajem eh, gospođi Moniki Ciri iz komisije. Izvolite. Thank you very much, um, chair, um, Zahvaljujem predsjedniče, izvjestiteljice e, i na prilici što možemo sa vama o ovome raspraviti. Mi se apsolutno slažemo sa potrebom priznavanja činjenice da bi se ovdje trebalo raditi o jednom tranzicijskom gorivu na putu ka niskougljičnom gospodarstvu. E, radi se o boljem fosilnom gorivu usporedbi s drugima, a naša strategija je u skladu sa ciljevima i strategijama do 2015. i 2013. vezano za energetiku i zaštitu okoliša, a postoje svakako izazovi pred e, zaštitom okoliša, primjerice izbjegavanje istjecanja, što su naši kolege znatno naglasili. Sa time se slažemo, to je također moguće rešiti kroz međunarodni dijalog sa zemljama proizvođačima kako bi postojala dobra regulativa upstream, dakle kada govorimo o proizvodnji e, nekonvencionalnih oblika plina ali tehnologija je danas također na polaganju, Do istjetanja može doći svugdje, ali moguće ih je i izbjeći ako se stvari na odgovarajući način odrade. Što se tiče strategije za UPP, ona zapravo e, zatvara e, karike koje nedostaju, dakle da se postojeća infrastruktura koristi što više moguće, da se ne gradi infrastruktura pretjerano kako se ne bi stvorile bezvredna imovina, i te karike koje nedostaju je moguće zatvoriti kako bi se nadišla fragmentacija unutarnjeg tržišta kako bismo se poprinuli da svi imaju odgovarajući pristup ovom energentu. Također postoji velik potencijal za UPP e, da se njima servisira područja koja nisu povezana na energetsku mrežu jer možemo imati korištenje UPP-a na maloj razini, malim razmjerima u područjima koja inače ne bi imala pristup plinu. To je velik potencijal za sjevernu Europu, ali isto tako za otoke u Atlantiku ili sredozemlju e, koji e, inače nemaju pristup plinu. Naš je stav da postoji snažan potencijal za transport, što je naravno i središte pažnje ovog odbora, osobito kad govorimo o pomorskom transportu, ali i drugim oblicima. No tu bih dao e, riječ svojim kolegama za glavne uprave UM koji će možda nešto više o tome moći reći. Hvala vam. Zahvaljujem izvjestiteljici Agijar kao i drugim kolegama koji su mm, dali svoje mišljenje o ovom izvješću. Ja bih naglasio da je prirodni plin kojeg se koristi u transportu načalno namijenjen zamjeni energenata koji više zagađuju. Dakle, naš doprinos ciljevima dekarbonizacije e, je ovdje ograničeniji nego usporedbi s drugim obnovljivim izvorima, no kada prirodni plin e, povezujemo sa metanom i drugim izvorima, ovaj doprinos dekarbonizaciji gospodarstva je ipak poprilično značajan. I tom smislu naglasio bih istaknuo primjer Švedske gdje 70% biometana se koristi u transportnom sektoru. Dakle, doprinos UPP-a e, je važan i u smanjenju emisija partikulata e, i u svojim europskim gradovima je nužno poboljšati upravo to kakvoću zraka. Dakle, nužno je također dirati mogućnosti stjecanja metana, koristiti najbolje tehnologije koje su na raspolaganju, no znatno je se napredovalo na tom polju i nova vozila sa normom Euro 6 i primjerice dvojna goriva iz Volva, to su vozila koja ispunjavaju sve zahtjeve Euro 6 norme i jasno je da emisije biometana su ograničene i mora zadovoljiti standard Euro 6 prije nego što se pojave na tržištu. Što se tiče infrastrukture, znamo da infrastruktura i direktiva za infrastrukturu o alternativnim gorivima zahtjeva država članica da podnesu svoj nacionalni okvir do studenog mjeseca ove godine. Dakle, države članice moraju informacije dati komisiji o svojim planovima za stvaranje minimalne infrastrukture e, za točke za punjenje vozila na UPP. Jasno je da su ovi zahtjevi upućeni članicama TNT koridora i dakle ta infrastruktura je nužna za gradove za cestovni, gradski i pomorski transport unutar koridora TNT. Komisija također od država članica traži da izgrade tu infrastrukturu, osobito koristeći fondove e, instrumenta za povezivanje Europe. I tu je posljednji poziv za prijedloge objavljen u veljači ove godine. Dakle, postoji mogućnosti financiranja od strane Europske komisije kako bi se pružila podrška stvaranju ove minimalne infrastrukturne i kako bi se omogućila mobilnost vozilima na plin diljem Europe. Mislim da je to sve s moje strane. Zahvaljujem. Rok za podnošenje amandmana je 21. lipanj, 15 sati. I time završavam dio sjednice otvoren za javnosti, a sada slijedi izvješće o trijalozima. Svi članovi odbora su pozvani da ostanu, a ostatak javnosti molimo da napuste sjednicu, stoga molim da oni koji ne smiju ostati napuste sada dvoranu. Hvala.